the president. Good afternoon, colleagues. The session. Dobar dan kolege. Sjednica koju smo prekinuli 16. sada ponovno nastavljamo. Možete li molim vas sjesti? Thank you, colleagues. Kolege, započet sa plenarnom sjednicom, tako da vas pozivam da sjednete i da prekinete razgovore. Hvala vam.